sati. Ovime završavamo raspravu. Sljedeća točka na dnevnom redu je izvješće gospođe Tomas, a to je sukladno s pravilima zajedničke ribarstvene politike. Prvi govornik je gospođa Tomas. Četiri minute, izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju, gospođo povjerenice. Europski parlament sutra će iskazati svoje stajalište vezano uz sukladnost direktive o kontroli e, ribolova e, sa ugovorom iz Lisabona. Radi se zapravo o poštovanju načela zajedničke ribarstvene politike. U svojem prijedlogu Europska komisija E, nadležnosti koje su bile sastavnim dijelom e, postupka u odborima prebacuje e, u dva oblika provedbene akte i delegirane akte. To je nešto što traži određenu analizu. Podjela nadležnosti nešto je što je definirano ugovorom u teoriji međutim u praksi vidimo da se suočavamo sa velikom sivom zonom koja zapravo traži političke odluke koje su na zakonodavcu Izuzetno je važno da podjela nadležnosti unutar Europske unije koja je ponovno definirana ugovorom iz Lisabona bude nešto što se e, ozbiljno svača o čemu se donose političke odluke. Europska komisija gotovo se uvijek odlučuje za delegirane akte i tom prilikom nam kaže da se zapravo radi o aktima koji će biti predmetom ex post kontrole od strane Europskog parlamenta. Dragi kolege, usprkos tome ja vas pozivam da budemo oprezni, zato što danas Europski parlament nema ni ljudskih potencijala, niti stvarnih procedura koje omogućuju efikasnu ex post kontrolu. Bez udovoljavanja tim uvjetima osnovni duh e, ugovora iz Lisabona jednostavno neće biti ispoštovan. Imajmo na umu da postupak provedbe ugovora iz Lisabona jest važna stvar i da tekstovi koji se usvajaju moraju biti e, vezani uz e, ugovor iz Lisabona, ali kada se radi o člancima 290 i 291, oni se također pozivaju i na povelju o ljudskim pravima koja se nalazi u prilogu ugovoru. Upravo stoga smatram da je važno da Europski parlament ima na umu to prilikom usvajanja budućih zakona. Što se pak tiče kontrole e, ribolova i ribarstvene politike želim naglasiti dvije stvari. Prvo je koherentnost diljem Europe. Mnogi upravo zbog toga brane pristup komisije delegirane akte upravo zato da korištenje različitih vrsta mreža kao što su na primjer mreže povlakuše i ostale vrste mreža budu podložne istoj vrsti kontrole. S druge strane, kritičari kažu da se jednostavno radi o takozvanoj lisabonizaciji i da jednostavno trebamo podvrći ovaj tekst reviziji. Reforma zajedničke ribarstvene politike među ostalim je predviđala i reviziju direktive koja se tiđe kontrole i nadzora. Mislim da je izuzetno važno da Europska komisija se pobrine da se ovi, ove razlike uzmu u obzir u budućnosti. E, žalim, gospođo povjerenice, što ovaj prijedlog zapravo ne uzima u obzir e, ništa od ovih zahtjeva i e, Europska komisija i dalje inzistira na tekstu takozvanom omnibusu gdje E, imamo prilike vidjeti da odredbe koje se odnose na nadzor i kontrolu nisu na odgovarajući način prilagođene. To je nešto što je bilo predmetom komentara mojih kolega, a posebice se odražava na svakodnevnu situaciju ribara, posebice kada se radi na primjer o iskrcaju, o evidenciji ulova i slično. Moramo to uzeti u obzir, inače će Europski parlament i njegove rasprave zapravo biti uzaludne. Još jednom imajmo na umu da je zakonodavstvo koje se odnosi na nadzor i kontrolu svakodnevica ribara. Europska komisija to mora uzeti u obzir. Ja ću nastojati i dalje raditi na kompromisu bez bilo kakvih predrasuda i nadam se uspješnoj i plodonosnoj raspravi. Hvala. Sada dajem riječ gospođi povjerenici Damanaki. Izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. Ja bih e, željela zahvaliti Europskom parlamentu na podršci prijedlogu komisije koja usklađuje e, odredbe koje se odnose na nadzor i kontrolu ribolova sa odredbama iz ugovora iz Lisabona. Zahvaljujem gospođi Toma na odlično odrađenom poslu vezanom uz ovaj predmet. Imamo dakle novi zakonski okvir koji se odnosi na ribarstvenu politiku. Taj novi zakonodavni okvir stupio je na snagu od početka ove godine. to za sobom povlači i um, određene izmjene koje su unesene u određena temeljna pravila. Izuzetno je važno da Europski parlament što je prije moguće pristane na kompromis koji se predlaže u prijedlogu komisije. To je također nešto što je izravno povezano sa eh, dobivanjem financijskih sredstava Kompromis je nužan za efikasnu kontrolu i nadzor. Naša pravila donijet će pozitivne e, učinke i za riblji fond i za ribare i općenito za ribolovni sektor ako se bude e, sve primjenjivalo u skladu sa onime kako je dogovoreno. Slažem se s gospođom Toma da moramo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo bili sigurni da se E, uredba o kontroli i nadzoru e, dosljedno provodbi, provodi i kako bismo bili sigurni da je ta provedba takva da diljem e, Europske unije imamo jednake rezultate na terenu. Želim naglasiti da je današnji prijedlog uglavnom ograničen na to da ovlasti komisije prilikom usvajanja delegiranih i provedbenih akata kada se radi o kontroli budu u skladu sa odredbama novoga ugovora. To je stvarni predmet ove rasprave. Dakle, mi se tijekom ove rasprave bavimo pitanjima provedbenih i delegiranih akata koje komisija ima pravo usvajati i jesu li oni ili nisu u skladu sa ugovorom iz Lisabona. Upravo smo zato ovdje kako bismo čuli što Europski parlament ima za reći o toj temi i spremni smo poštovati vaše mišljenje. Danas dakle razgovaramo o reviziji procedura vezano uz ugovor iz Lisabona, a ne bavimo se izmjenama i dopunama sadržaja. Mislim da je to pravi način da nastavimo raditi na ovom pitanju. Također ako sam dobro shvatila, određeni zastupnici u Europskom parlamentu žele da se zapravo e, ponovno raspravlja o cjelokupnoj uredbi o kontroli da se, dakle da se e, raspravlja o sadržaju. Podsjećam da se radi o uredbi koja je stupila na snagu 2010. godine. a e, prvi efekti počeli su se osjećati tek 2011. godine. Dakle, govori se o uredbi koja ima e, praktičnu primjenu na terenu od svega dvije godine. Mislim da je izuzetno važno da imamo na umu da se rezultati mogu ocjenjivati nakon što je prošlo određeno adekvatno vrijeme. Europska komisija će Europskom parlamentu i vijeću poslati izvješće o provedbi uredbe o kontroli u području ribolova svakih pet godina. Već sada se je to nešto što se spominje u samoj uredbi, dakle možete očekivati prvo izvješće u prvoj polovici 2015. godine. To je naša obveza i to je ono što će komisija učiniti. Dakle, uredba Omnibus koju ste spomenuli, pitanje je koje predstavlja predmet rasprave. Mi smo započeli s pripremom te uredbe i e, čim e, parlament iskaže svoje mišljenje o novoj ribarstvenoj politici. Mi ne možemo ništa učiniti dok e, to nije učinjeno i vrlo brzo će se ova tema naći na dnevnom redu parlamenta. Što se pak tiče uredbe o kontroli, nakon što dobijemo rezultate evaluacije i nakon što izvješće bude podneseno, komisija će ocijeniti E, trebali revidirati uredbu o kontroli i to će učiniti otvorenoga uma. Naravno, e, spremni smo na suradnju. Ja, međutim, moram reći da će se moj nasljednik baviti tim pitanjem sa novim sastavom Europskog parlamenta početkom sljedeće godine. Dakle, ukratko, ono što je moj zadatak, e, je, to je provedba uredbe, nadam se da ću to uspjeti učiniti do kraja svojega mandata i naravno ja ću pripremiti sve što je potrebno za eventualnu reviziju uredbe tijekom sljedeće godine. Hvala. Herzlichen Dank, Srčna hvala e, gospođo povjerenici. E, gospođa Farga ima riječ. Želim reći hvala izvjestitelju rezistenciji na njezinoj spremnosti da prihvati naše prijedloge što vam je omogućilo da riješimo pitanje kometologije i istovremeno privućemo pozornost komisije na hitnu potrebu da napravi punu reviziju e, kontrola e, kako bi se to uskladilo sa novim CFP-om, no isto tako znamo da sektor mora postojati E, da postoji jedna zabuna gdje bi e, greške mogle dovesti do sankcija i posljedica kao što su istaknuli prethodni govornici postoji omnibus prijedlog da se usvoje prijedlozi novog CFP-a u odnosu na zabranu e, bacanja. E, to ima više od 30, e, postoji više od 30 izmjena te uredbe, zbog toga je e, poželjno da vi ili vaš nasljednik izađete sa jednom temeljitom revizijom te uredbe. Druga stvar koju trebamo imati na umu da treba biti vrlo oprezan sa korištenjem delegiranih akata. Ja ne bih želio da se tu naruše ovlasti parlamenta, no u svakom slučaju moramo biti izuzetno oprezni koliko ova dom može uopće u kojoj mjeri vršiti taj nadzor e, sa ovim brojem odbora koji imamo i ne pretjerano puno zastupnika e, možemo li se zaista obvezati da ćemo nešto ispuniti dati ta jamstva e, taj rizik bi mogao imati potpuno suprotni učinak Hvala gospodine predsjedniče, gospođo povjerenice, kolegice i kolege. S mog mišljenja u ribarskoj politici postoji dva središnja elementa. Prvo je utvrđivanje eh, održivih načina eh, hvatanja, eh, odnosno količine izlova ribe i bitno je da se držimo svih tih pravila koje smo donijeli sa reformom zajedničke ribarske politike. Uredili smo ovaj prvi element u Europi se u buduće neće smjeti prekomjerno loviti, e, no uz to e, smo napisali i neka načela kontrole, primjerice kontrola da se kontrola e, mora biti učinkovita, koordinirana i razmjerna. Detalje ne možemo iznova regulirati jer detalji su dio kontrolne uredbe. Aktualna kontrolna uredba koja govorimo ovdje danas i koju prilagođavamo Lisabonskom ugovoru je relativno mlada. U, kratko prije stupanja snagu Lisabonski ugovor, e, e, odnosno vijeće je donijelo taj tekst e, po kojem Europski parlament ne može se uključiti. Rezultat toga nije loš i kontrola ribarenja u Europi je time poboljšala, ali ipak reformom ribarske politike i osobito e, zabranom odbacivanja prekomjerno ulovljene ribe moramo ponovno promisliti o tim kontrolama. Po mom mišljenju e, se e, je potrebno uvesti pojednostavljena pravila te kontrole. Primjerice, u brojnim slučajevima se mogu ukinuti minimalne razdaljine, no to možemo učiniti samo ako utvrdimo da se e, ribari drže te zabrane prekomjernog izlova. U protivnom će to biti kontraproduktivno. U, tom smislu molim komisiju da predoči novu kontrolnu uredbu. Hvala. Hvala. Sljedeći govornik je gospodin Torvald Snic. Prvo želim zahvaliti izvjestiteljici i izvjestiteljici u sjeni na izuzetno dobre suradnje u odnosu na tehničku aktualizaciju kontrolne uredbi sa reformom e, ribarske politike koju je parlament donio prošle godine. Mi smo poduzeli brojne vajne, e, važne korate kako bismo imali održivo ribarenje i održive zalihe riba e, i uspjelo nam je razviti ovu spiralu prema dolje koja je postojala zadnjih deset godina sve manje e, stokove riba e, ko što je naravno vodilo i sve manje broju radnih mjesta u ovom području. No vidjet ćemo koliko će ambiciozna biti provedba ovih e, uredaba. Kontrolna uredba je naravno važan alat koji će omogućiti da se sve te propisi provedi u praksi. Nezakonito ribarenje je štetno i za okoliš i za E, e, i za riblji fond i u svakom slučaju mi trebamo jednu politiku gdje se neće isplatiti e, vršiti raznorazne prijevare već se mora nagraditi pridržavanje pravila. Iz tog razloga je kontrola tako važna. Prošli tjedan smo imali i pregovore oko pomorske i ribarske politike i E, raduje nas što su što je više sredstava e, zapravo e, dodijeljeno u tu svrhu i olakšana je kontrola koju će provoditi države, a ti veći resursi znači da mi u Europskom parlamentu možemo pred države članice staviti veće zahtjeve za provedbu tih kontrola o kojima smo se usuglasili. To znači da ćemo dugoročnije imati bolje riblje fondove, imat ćemo bolju kontrolu, bolju mogućnost prehrane prehrane od e, ribljih e, proizvoda i bolje održanje radnih mjesta. Hvala i hvala vam na ozbiljnim i kompetentnom radu u trojci u, unutar odbora. Sljedeći govornik je gospodin Romeva. Da, ja nemam toliko puno vremena pa ću se koncentrirati na najvažnije. E, znači, e, izvjestiteljica o kontrolnoj iz, iz, e, uredbi rekla je, odnosno izneseno je koliko je teško napraviti pravni okvir za tako važne teme, a to je pridržavanje pravila. I to je ono što moramo ojačati, to moramo zajamčiti. Neki zahtjevi za promjenama su prošli e, koji su e, oslabili taj kontrolni okvir. I stoga bih želio podsjetiti na to da se ovdje e, radi o reformi zajedničke ribarske politike koju smo postigli ovdje u parlamentu da je povećan proračun i za kontrolu i za prikupljanje podataka. Time parlament odašlje važnu poruku i to je ono što nam je potrebno jer u protivnom E, ćemo odaslati drugačiju e, poruku e, ako, se, ako glasujemo drugačije na drugim područjima. Gospodin Kobaček. Srčno hvala gospodine predsjedniče, gospođo povjerenice. Izvješće je temelj za provedbu nove ribarske politike koja je upravo donesena. Moramo se zapravo staviti pred taj zadatak i provesti tu uredbu e, i prilagoditi u Lisabonskom ugovoru. U tom smislu moramo uvrstiti određene odredbe koje će osigurati da zajednička ribarska politika e, je nešto čega se pridržavaju na istoj razini sve države članice. Bez takvog objedinjavanja primijenjenih rješenja mislim da je reforma osuđena na propast treba nam e, prije svega vjerodostojni podaci koji će se e, posebno e, proizlaziti iz nasenih radova. Kratko bih želio reći i nešto o situaciji na Baltiku. Ovdje imamo problem sa ribljim fondovima, osobito kada se radi o određenim vrstama riba, dakle o osliću. Dakle, e, stoga mi nismo u situaciji e, dati e, odgovarajuće resurse za proizvodnju ribljeg brašna. Iz tog razloga postoji čitav niz problema i želim apelirati na to da e, se e, poduzmu mjere koje će pomoći, obnovi tih zaliha. Gospodin Freda. Srčno hvala gospodine predsjedniče. Načelno se mi slažemo s izvješćem, no postoji jedno pitanje o kojem moramo još govoriti. Postoji tu jedan temeljni problem kad govorimo o kontroli, o pridržavanju pravila e, zajedničke ribarske politike. Pro, zapravo problem su sama pravila te e, politike. politika koja je centralizirana, koja je udaljena od realnosti, e, koja uopće ne uzima obzir posebnosti zemalja zemalja i regija i različitih ribarenja iz tog razloga često postoje e, e, smjerovi koji su udaljeni od realnosti i ako se oni promjenjuju onda dovode do suprotnosti onog što se želi postići. Iz tog razloga je potrebno djelovati. Dakle, prije same kontrole, tu zadaću kontrole treba olakšati. Nama treba e, jedno upravljanje tim sektorom, treba nam, e, treba osigurati provedbu svega toga kako se zaista moglo su, suodlučivati. Hvala. Gospodin Vino Milana. Hvala vam. I hvala izvjestiteljici, slažem se sa onim što je rekla. Nadam se da će započeti jedno novo poglavlje u vrsti ovih razgovora. Do dosta da smo raspravljali i izvan postupka suodlučivanja. Postoje svojevrsna ograničenja u njegove primjene, te mislim da bi trebalo ubrzati stvari i to vrlo hitno, to se odnosi pre svega na reviziju, te se nadam da ćemo dobiti e, smjernice za novu uredbu koja će se ticati kontrola, te da će ona omogućiti parlamentu i zemljama članicama da se da razviju regionalne politike s tim u vezi. Želim reći da ste vi e, jako optimistični kada je riječ o ribolovnoj politici. Politički sporazum je izdan tehničkim radnjama koje su e, izmijenile neke odredbe Te stoga e, moj klub još nije jedinstven kada je riječ o dovršetku sporazuma na koji ste se referirali u vašem uvodnom govoru. Hvala vam kolega Sanchez Pedrezeto. Presidente, yo quisiera eh, felicitar a la ponente Hvala, čestitam izvjestiteljici. Želim reći da je uredba o kontroli od ključne važnosti za učinkovito ribarstvu, to je datirano 20. studenog 2009. i nešto nakon toga je stupio na snagu Lisabonski ugovor, te je stoga potrebna prilagodba odredbi vezana uz provedbene akte i delegirane akte. Zahvaljujem povjerenici što je predstavila svoj prijedlog za dovršetak ovog postupka i to prije kraja ovog saziva. U izvješću smo se pozabavili jednom interesantnom inicijativom, govori se o reviziji svake tri godine. Predviđa se da će se uvesti provedbeni akti, spomenje se uvođenje novih tehnologija, u to će se uključiti dionici Govori se o mogućnosti evaluacije primjene, a sve to će se učiniti uzimajući u obzir zajedničku ribolovnu politiku. Čini mi se da je riječ o vrlo korisnim stvarima. Hvala vam. Kolega Kristensen. Hvala vam. Dugo, nam, dugo smo čekali reviziju ove uredbe. I to, ovo je sada pravo vrijeme za to. To je bio velik teret e, za ribare, sve se mjerilo, vagalo, kontroliralo, a nije dovelo do održivog ribarstva, već je dovelo do povećanja administracije. Naravno da nam je potrebna zajednička politika i borba protiv prijevara, ali uz pomoć e, tehnologije i znanosti možemo stvari učiniti jednostavnijima i učinkovitijima. Nova, ribolovna politika omogućit će razvoj regionalnih politika u tom području i to je jedini način da postignemo ciljeve nove politike. Krenimo zato s radom na ovim kontrolnim mjerama koje će stvoriti fer konkurenciju i zdrav ribolov. Zahvaljujem izvjestiteljici na dobro obavljenom poslu. Dolazimo do spontanog javljanja za riječ. Imam dva javljanja za riječ.

Danke. Wir kommen Dolazimo do završnih napomena komisije. Gospođo povjerenice, imate riječ. Hvala vam. Želim zahvaliti svim govornicima. Želim ponoviti ono što sam već rekla. Da će se sve vaše primjedbe saslušati. E, kada je riječ o kontroli i evaluaciji ove uredbe, vaše će mišljenje imati važno mjesto. Moj nasljednik će, mislim, biti spreman doći ovdje i obratiti vam se, donijeti dobar prijedlog te odgovoriti na vaše zabrinutosti, vaše prijedloge. I izvješće će se pozabaviti primjenom ove uredbe. Jedino dozvolite mi dva kratka komentara. Prvo kada je riječ o provedbi ove uredbe. Komisija treba se pripremiti kako bi zemljama članicama dala priliku da primjene ovu uredbu. To je ono što pokušavamo sada postići. I zato sada u ovom prijedlogu, prijedlogu parlamenta i vijeća imamo povećane novčane iznose koji su namijenjeni kontroli provedbi nove ribolovne politike. To se odnosi i na znanstvene podatke, kao što su neki od vas istaknuli. To će dati priliku zemljama članicama da razviju vlastite tehnike i da ih primjenjuju na svoj način te da na taj način primjenjuju zajedničku ribolovnu politiku. Zato imamo ovaj pojam regionalizacije u našoj reformi kako bi e, pomorske zemlje mogli odlučiti kako će primijeniti tehničke mjere, kako bi se mogle prilagoditi vlastitoj lokalnoj situaciji. Ne kažem da je sve savršeno, ali imamo okvir kako bi nam on pružio u budućnosti veću fleksibilnost. Potom kada je riječ o novcu, naravno da će vijeće i parlament odlučiti kompromisno dakako, kad tu spominjemo, tu, to, to se odnosi na komisiju i na vijeće i na parlament, kako će se ova sredstva trošiti, koji će to biti instrument, ali želim istaknuti da ne želim sada prejudicirati raspravu, odnosno odluku parlamenta, međutim želim istaknuti da je vrijeme od izuzetne važnosti. Našim ribarima je ovaj novac potreban. To nije novac koji je za nas, to je novac namijenjen ribarima, on im treba te vas e, zato pozivam da ubrzate stvari, da nam date vaše mišljenja što je prije moguće, kako bismo vidjeli što da učinimo s novcem koji je već tamo, koji je namijenjen našim ribarima i ribolovnoj industriji. Želim zahvaliti gospođi Toma i izvjestiteljima iz Sjene na njihovom izvrsno obavljenom poslu. Hvala vam. Dank, Hvala povjerenici, zadnje ali ne najmanje važno, izvjestiteljica gospođa Tomas. Hvala vam. Želim zahvaliti kolegama i želim poručiti kolegi Romevi i Ruedi da se u tekstu ništa nije promijenilo u odnosu na uredbu o kontroli. Odgovorili smo na upit kako realizirati. Je li to pitanje delegiranih akata ili provedbenih akata? I želim reći kolegi Fereiri da ono što najviše šteti obalnom području to da se u svim lukama ne primjenjuju ista pravila. Neću se sada neću se sada osvrtati na mišljenja s kojima se slažem, već želim konstatirati da je uvijek na raspolaganju revizija. Našim su ribarima potrebna pravila koja će se primjenjivati, pravila koja su poznata, koja su koherentna i koja se neće mijenjati svakih nekoliko dana. Zato što ako često mijenjamo pravila, a to smo već spomenuli kada se govori o statističkim podacima, o, o odbačaju s brodova, vidimo očaj ovih ljudi te oni plaćaju najveću cijenu. Nadam se za njih i za učinkovitost naše reforme, uspjeha ove uredbe, da će se postupiti ovako kako ste vi najavili i hvala vam što ste vodili računa o našim primjedbama. Hvala, time završavamo ovu raspravu. Nastavljamo. Glasovanje je sutra u 12 sati. Dolazimo do sljedeće točke dnevnog reda, a to je rasprava oko provedbe politike tržišnog